Nastavljamo sa raspravom. Prema dnevnom redu imamo izvješće gospođe Karlas i gospođe Gebhardt prema jedinstvenom digitalnom tržištu. Aspettiamo che ci sia questa fotografia. Evo, pričekat ćemo da fotografi završe i pozdravit ćemo nakon toga predsjednika Junkera i zahvaliti mu. dicevamo eh, l'ordine del giorno verso un atto per il mercato Evo da ponovim prema dnevnom redu imamo izvješće prema jedinstvenom digitalnom tržištu riječ ima gospođa Kallas izvolite Hvala kao prvo želim zahvaliti svima koji su radili sa mnom na ovom izvješću, naročito su izvjestiteljici gospođi Gebhardt i svim izvjestiteljima u sjeni. Drago mi je što u izvješću jasno stoji da su nam potrebne politike u Europi koje će poticati inovacije i digitalizaciju. Ako želimo pružiti poduzećima mogućnost inovacijama, trebamo dati jasan signal da to podržavamo. Poduzećima se često savjetuje da odbace zastarjele proizvode kako bi omogućili mjesto novima. I e, mislim da se to odnosi i na nas. Dakle, ako e, ti proizvodi i zakoni nisu više u skladu sa našim svrhama, onda ih trebamo ili ukinuti ili revidirati. Drago mi je također što se u izvješću izražava potpora i ekonomiji dijeljenja, ali također se izražava i zabrinutost zbog mogućih prepreka koje stvaraju zemlje članice koje onda su umjesto da osvajaju postojeći okvir kako bi se osiguralo tržišno natjecanje. Trebamo imati u vidu činjenicu da velike multinacionalne kompanije imaju instrumente za prilagodbu različitim odredbama, ali naše se gospodarstvo temelji na malim i srednjim poduzećima, a to su upravo ona poduzeća koja, kojima najviše štete ove, ove prepreke. Očekujemo od komisije da proaktivno radi na očuvanju integriteta jedinstvenog tržišta i to ne vrijedi samo za ekonomiju dijeljenja, nego i za sljedeći val inovacija poput eh, interneta stvari, Internet of Things. Ako Europa ne bude imala plan za to, ako ne budemo usvojili zajedničko stajalište o standardizaciji i sigurnosti na internetu i o slobodnom protoku podataka, onda ćemo propustiti potencijal koji nam to nudi. To je od ključne važnosti za rast i konkurentnost. Također tražimo od komisije da naporno radi na očuvanju neutralnosti interneta kao otvorene platforme za komunikaciju. Davanjem potpore ograničenoj odgovornosti posrednika kažemo da mm, ponudračima je usluga na internetu, a ne e, agencijama za provedbu zakona. Time želimo zaštititi slobodu izražavanja, ali naravno e, sve se temelji na e, osnaženim e, korisnicima i njih štitimo u ovom izvješću. Trebamo omogućiti potrošačima bolju kontrolu na korištenjem podataka i također trebamo olakšati i promjenu ponuđača usluga. Također e, korisnicima treba omogućiti i osnovnu razinu sigurnosti poput e, različitih oblika inkripcije i ažuriranja podataka. To je u našoj nadležnosti. U našoj nadležnosti osnažiti građane, ali nikako nije na nama govoriti im kako da žive i što trebaju činiti i kojim se uslugama trebaju koristiti. Zbog toga se naš klub protivi E, stavku 8. i nadam se da će kolege podržati naš amandman 24 jer na kraju krajeva pojedinci odlučuju kada će odložiti svoje telefone. Umjesto toga trebamo se usredotočiti na e, poboljšanje kvaliteta života građana, a e, uprava je upravo izvrstan primjer toga. Načelo e, širenja informacija sa javnim vlastima je dobar primjer toga i važno je to što je parlament e, zatražio provedbu toga načela. Mogla bih još, mnogo toga reći o, tako opsežnom izvješću, no ovdje ću se zaustaviti i zahvaliti svima vama i reći da s radošću iščekujem ovu raspravu. E, hvala gospođi Karlas. E, sljedeća je na redu gospođa Gebhardt. Imate četiri minute, izvolite. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče i zahvaljujem na dobroj suradnji gospođi E, Kalas. Ovdje također želim reći da se gospodarstvo dijeljenja toliko e, e, istaknulo u vašem govoru, a niste na početku o tome htjeli govoriti, znači da to ipak ima smisla, ali s time sam htjela krenuti, jer to je upravo područje koje nedostaje u priopćenju Europske komisije. U tom području je upravo pravo, radno pravo i socijalno pravo. Znači, ako radimo, ako govorimo o digitalnom gospodarstvu, tu temu doista ne možemo za izbjeći. Uvaženi dame i gospodo, jako je važno da digitalno unutarnje tržište doista bude dobro i europski uspostavljeno, jer to unutarnje tržište je ne samo bez granica, nego kad se radi o kupovini, odjednom vam postane jasno, odlično je da, da Europska komisija je 9. prosinca dala prijedloge o tome kako ćemo eh, moći krenuti naprijed u ovom području, ali vjerujem da ćemo mi to kasnije također i odlučiti, to ne znači da ćemo prihvatiti da postoji različito pravo za offline i online kupovinu, jer to se radi stvara samo zabunu za potrošače, a prije svega i za male i srednje tvrtke kojima želimo pomoći u ovim e, području. Znači tako ne možemo postupiti kako je to pomisla Europska komisija. Znači tu još treba puno popraviti toga. Uvaženi kolege i kolegice, ono gdje se sasvim e, slažemo s Europskom komisijom i zahvaljujemo e, također e, komisiji je borba protiv geoblokiranja, znači ne odobravanja pristupa temeljem lokacije, znači gdje se priječi građanima da koriste unutarnje tržište zato što imaju krivu adresu ili krivu ili potiču iz krive države ili zato što njihova kreditna kartica je ispostavljena u krivoj E, zemlje. To nije Europa slobode kretanja e, koju želimo unaprijediti. Znači ovdje također ćemo morati puno raditi kako bismo sve unaprijedili što je moguće u ovom pogledu. A i u području digitalnih sadržaja e, postoji fragmentacija prava koja trenutno postoji, a koja nije prihvatljiva. I stoga moramo posebice uzeti u obzir da neki poslovni modeli koje imamo u ovom trenutku e, vode do monopola, uspostave monopola jer ne postoji tržnatice na europskoj razini, a mi želimo da ako europski građani kupe bilo koju pretplatu bilo gdje mogu koristiti bilo gdje u Europskoj uniji jer inače nemamo Europsku uniju i slobodu kretanja e, koja nam je tako važna i e, koju želimo unaprijediti. Uvaženi kolege i kolegice, još jedno daljnje područje, ne mogu naravno sva područja navesti u četiri minute koje su mi na raspolaganju, ali e, želim recimo e, spomenuti da smo e, imali sukob mišljenja u našim raspravama oko sljedeće točke, a to je načelo elektroničke uprave i tijela za elektroničku upravu. E, naime, pojednostavljenje koje nam e, donosi digitalni svijet treba iskoristiti i pojednostaviti stvari. Međutim, e, radi se o principu samo jednom once only koji treba biti dobro promišljen i tu se nam radi o pitanju zaštite podataka, a u nekim zemljama s time postoje ustavni problemi i tu trebamo biti vrlo oprezni u ovim područjima. Dakle, da, pojednostavljenju, ali na takav način da to doista odgovara zaštiti podataka i ustavima zemalja članica. Mislim da tu još imamo svašta za odraditi. Nažalost, evo došla sam do kraja svog vremena, mogla bih još reći mnogo toga o ovom izvješću, ali svejedno zahvaljujem još jednom doista iskreno na dobroj suradnji sa svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i svim suradnicima koji su e, odradili veliki dio posla. I moram reći da me e, ovaj, ova suradnja doista veselila i zajednički rad me veselio. Hvala. Čuli smo izvjestiteljice, a pozdravljam također e, i publiku koja prisustuje ovoj važnoj raspravi, a sada ćemo čuti mišljenja odbora u ime odbora Ekon, gospodin Renato Soru. Imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. U odboru Ekon smo e, odabrali nekoliko točaka iz ove vrlo obsežne teme, s obzirom i na važno gospodarsko i značaj ovog sektora koji e, ostvaruje promet od 400 milijardi eura godišnje i također stvara 3 milijuna 800 tisuća radnih mjesta u Europi. Dakle, usredotočili smo se na pitanja omogućavanja jednakog pristupa i također e, osiguravanja sustava upravljanja diljem Europe kako bi e, se dalo prioritet digitalizaciji, dakle prema politici Digital First. također smo nastojali osigurati i poreznu usklađenost što je svakako od prioritetnog značaja ako želimo omogućiti lokalizaciju poduzeća i također rast e-trgovine i također smo nastali dati poticaj usvajanju e, digitalnih znanja, što je važno i za proizvodnju, ali također i za korištenje digitalnih usluga. Također smo se usredotočili na podršku inovaciji i inovatorima naročito inovacijskim poduzećima koja donose rast Europi. A naročito smo se usredotočili na ona poduzeća koja su predodnice u svojim područjima. Također smo se pozabavili pitanjem opasnosti od novih monopola koja je tako lako nastaju i napreduju zbog e, posebnih usluga na e, internetu i digitalnih usluga. Hvala, time sam završio. Gospođa Štajnrok, i vi također e, imate jednu minutu. U, govorite u ime odbora za društvena pitanja. Izvolite. E, hvala. E, da je išlo po, prema odboru za zapošljavanje imali bismo više naglaska na digitalno tržište rada jer E, trebamo raditi na mogućnostima e, za naše tvrtke i zahvaljujem izvjestiteljici što je ona upravo uključila i temu digitalnog e, tržišta rada i socijalnog sigurnosti. Naime, istina je jasno je da digitalna da, da digitalni svijet se ne može zaustaviti, ali treba pogledati kakve će to imati učinke na rad budućnosti, buduće socijalne sustave i tu još komisija treba neke stvari odraditi. Moramo razmisliti o obrazovanju, životnom, cjeloživotnom učenju, institucionaliziranom cijeloživotnom učinku, znači također crowdworking, sharing economy, gospodarstvo dijeljena i što sve to nosi sa sobom već danas i moramo razmišljati i o zakonodavnim okvirima, onim promjenama koje će trebati unijeti ovdje kako bismo i u budućnosti imali održive radna mjesta i u digitalnom radnom svijetu. Hvala. Hvala gospođo Štajnoruk. Riječ ima gospođa Kilonen u ime odbora TRAN. Izvolite. Hvala. Ja bih željela zahvaliti izvjestiteljicama i svima onima koji su sudjelovali u izradi ovog izvješća. Drago mi je što je parlament uspio usvojiti zajedničko stajalište o tako važnoj temi. Sektor prometa je sektor u kojem možemo ostvariti velike koristi od prijelaza na digitalizaciju. Transport i linguistika bit će učinkovitiji, sigurniji i održiviji u budućnosti upravo zahvaljujući tome. Korištenje podataka o prometu se poboljšalo. Došlo je do značajnih promjena u ponudi i potražnji za uslugama transporta upravo zahvaljujući napredovanju digitalizacije. S daljem napredovanjem ka digitalizaciji usluga važno je usvojiti zajedničke odredbe koje će se obraćati i potrošačima. Hvala gospođa Kamervert u ime odbora za kulturu. Izvolite. Ja, vielen Zahvaljujem. E, promjena koja je uzrokovala digitalizacija vidi se i na radio i televiziji, tu još nije kraj. Što se tiče mobilnih telefona i interneta koji su e, sada e, televiziju potisnuli na treće mjesto kod mladih e, i sada vidimo kolike su promjene povezane sa širenjem interneta. Kada želimo e, privatne i javne ponuditelje televizijskih usluga koje su bitne za stvaranje e, javnog mišljenja i slobode mišljenja, ako ih želimo jačati, moramo također otvoriti pristup nelinearnom online svijetu i upravo je uredba o audiovizualnim uslugama ključna ovdje jer e, to su e, i ključne stvari o tome također su zacrtane u ovom izvješću. Također moramo osigurati da digitalizacija podupire i dru, cijeli spektar e, područja kulture, također da postoji fer ravnoteža između korištenja i plaćanja naknada za autorska prava. Također tražimo veći angažman kod razvoja medijskih kompetencija e, i to je pitanje e, koje se treba odnositi na sve generacije. Hvala. Gospodin Žambanski u ime odbora Juri. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući i uvaženi kolege, kao izvjestitelj eh, u Sjeni u ovom izvješću u odboru Juri. Želim čestitati izvjestiteljicama na njihovom radu. Zahvaljujući našim eh, zajedničkim naporima kako bismo usvojili jedno uravnoteženo izvješće, danas je pred nama dokument eh, koji ne samo da uvažava glavno načelo prenosnosti, nego i druga važna pitanja. Kada je riječ o autorskim pravima, komisija nam je dala u svojem prijedlogu dobru osnovu i dobro polazište, no ne smijemo um, zanemariti i pitanja uh, ubrzanja analize. Ne smijemo popustiti pred uh, pritiscima izvana. Izvješće uh, će dobiti vašu potporu. Vjerujem kao što je to bio i slučaj u našem odboru. Hvala. Sad riječ ima gospodin Voni u ime odbora Libe i vi također imate na raspolaganju jednu minutu. E, želim svima zahvaliti na dobro strukturiranom izvješću i na uravnoteženom pristupu. I e, trebamo odastati jasnu poruku da nam je potrebna usklađenost digitalizacije u Europi. Što znači uravnoteženi pristup? Mm, trebaju nam jača rješenja koja su usklađenije u nekim područjima i također trebamo donijeti odluku o razvoju mreže 5G i također o analizi podataka. No, krenuli smo u dobrom pravcu i ubrzali smo rad e, o zaštiti privatnih podataka i uspostavili smo ravnoteže između zaštite privatnosti, potreba za sigurnošću i e, podržavanjem e, poduzetništva u razdoblju takozvanog big data. Pokazali smo koliko je važna privatnost i zaštita podataka u stvarnom gospodarstvu i zbog toga nam trebaju pouzdana rješenja. Sada trebamo vidjeti što e, znači vlasništvo na podacima i kako osigurati podatke korištenjem e, rješenja e, koja upravo svojim dizajnom omogućuje sigurnost i privatnost. A sada je u ime komisije potpredsjednik Ansip. Imate riječ, izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, dame i gospode. Izvješće na vlastitu inicijativu Europskog parlamenta o jedinstvenom digitalnom tržištu je jedinstven dokument koji obuhvaćava čitav niz važnih pitanja za Europu. europskim eh, građanima, potrošačima i poduzećima eh, trebamo omogućiti sve koristi koje pruža jedinstveno digitalno tržište. To je jedan od eh, najvažnijih prioriteta ove komisije, a to je također područje u kojem Europa i europski projekt su već zabilježili važne uspjehe. Upravo iz tih razloga uska suradnja sa zakonodavcima je ključna za naš uspjeh. Želim zahvaliti izvjestiteljicama i svim ostalim zastupnicima u Europskom parlamentu koji su sudjelovali u radu na ovom izvješću. Jedinstveno digitalno tržište i naša strategija o tome prepoznaje 16 ključnih inicijativa. U prosincu 2015. godine Iznijeli smo komunikaciju o, autorskim pravima i također o njihovoj prenosivosti preko granica. Time želimo osigurati da pretplatnici na e, online usluge mogu pristupiti onome što su platili čak i dok se nalaze u nekoj drugoj zemlji članici od vlastite domovine. Komunikacija o, e, o autorskim pravima također iznosi i konkretne mjere i djelovanja, a također i kalendar za provođenje istih. Također smo iznijeli zakonodavne prijedloge za nove odredbe koje će poboljšati zaštitu potrošača koji kupuju digitalne sadržaje ili dobra na internetu i to diljem Europske unije. Time želimo također pomoći poduzećima da prošire svoje mogućnosti prodaje online. Kao što vidite, već e, smo ostvarili e, važne sastavnice jedinstvenog digitalnog tržišta i na tome ćemo i dalje raditi 2016. godine. Osim e, što donosimo sveobuhvatna rješenja geoblokiranja, također želimo olakšati isplatu PDV-a za poduzeća i promicati i učinkovitiju dostavu robe. Geoblokiranje se upravo protivi temeljnim načelima jedinstvenog tržišta bez granica ili diskriminacije na temelju nacionalnosti ili na temelju boravišta. Potrošači, starta poduzeća i mala i srednja poduzeća zaslužuju našu potporu kao što je zaslužuje europska industrija u e, digitalnoj prijelazi, odnosno prijelazu na digitalizaciju. To je ključno za rast i zaposlenost. Europska industrija predstavlja temelj europskog gospodarstva. Također se treba usredotočiti i na vještine i znanja radne snage. U sljedećem mjesecu ćemo revidirati odredbe koje se odnose na e, telekom operatere, također i na fizičke osobe i na pitanje privatnosti povećat ćemo cyber sigurnost e, i e, proširiti također cloud computing e, i proširiti mogućnosti europskih znanstvenih cloudova i omogućiti slobodan protok podataka. Sada iščekujem vaša mišljenja o raspravi i također Drago mi je što ćemo i dalje raditi na ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta koje će donijeti uspjeh Europi. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. A sada ćemo čuti mišljenja klubova zastupnika u ime EPP-a gospođa Virkunen. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dopustite mi da zahvalim svim izvjestiteljima i svim odborima na izvrsnoj suradnji. Europska pučka stranka podržava ovo izvješće. Mi želimo da se ubrza uspostava jedinstvenog digitalnog tržišta, budući da smatramo da je to u interesu novih radnih mjesta i povećanja konkurentnosti. Mi ne želimo kaskati za Azijom i SAD-om. Europi su potrebna veća ulaganja u e, vrlo brze mreže. Nove digitalne usluge moraju biti na istoj razini kao i tradicionalne usluge. To vrijedi za elektronsku poštu koja se treba izjednačiti sa običnom poštom. Regulatorni okvir mora poticati razvoj inovativnih rješenja u Europi. Moramo imati fleksibilnost i iskoristiti prilike koje nam nudi internet umjesto da nas sputavaju E, regulatorni propisi. Potrošači i poduzeća traže prekogranično kretanje digitalnih usluga. Iz tog razloga se protivimo geoblokingu. Jedinstveno digitalno tržište sa 500 milijuna građana izvrsna je prilika za mala poduzeća i nadamo se da će oni prihvatiti jedinstveno digitalno tržište. Sada slušamo mišljenja klubova zastupnika, tako da postavljanje pitanja putem pravog kartona e, sada nema smisla, pričekat ćemo raspravu i naravno tada ćete imati mogućnost podići plavi karton. Dakle, u ime SID-a e, riječ e, ima gospođa Kumpola tri, Izvolite, tri minute. Hvala lijepo Postoje izazovi u smislu inovacija, gospodarskog rasta, zapošljavanja, pružanja usluga u javnom sektoru. To su izazovi koji se stavljaju pred mlade ljude. Mi moramo iskoristiti svaku moguću priliku, a jedinstveno digitalno tržište takva je prilika. Socijalisti i demokrati smatraju da je jedinstveno digitalno tržište prilika za otvaranje novih radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Ovaj sektor raste brže od ostalih. Imamo kvalitetna radna mjesta u digitalnom sektoru i zato komisija s pravom e, daje prioritet ovom razvoju ovog područja. Prema mišljenju naših odbora sada imamo osnovu za sigurnija i poštenija i pravednija digitalna društva. Mi moramo prevladati digitalni jaz, bilo da je riječ o infrastrukturi ili pak o digitalnim vještinama građana. Svi građani moraju imati pristup digitalnim uslugama, bilo da je riječ o e, javnim uslugama ili uslugama privatnog karaktera. Jedinstveno digitalno tržište ne smije donijeti novu priliku za isključenje nekih iz društva, a za to ćemo morati svi dati svoj doprinos. Moramo ulagati u 5G telekomunikacijske mreže. Europa mora imati najnapredniju i najsigurniju infrastrukturu na svijetu. Što se tiče paketa koji je donesen, njime se podupire inovacija u Europi, razvoj ključne infrastrukture te e, sigurni internet. Potrebno je osigurati financijska sredstva u Europi da bismo mogli podržati zacrtane ciljeve. Moramo imati jedno europsko rješenje. Nema nikakvog smisla da postoji jedinstveno tržište ili digitalne usluge ako te usluge funkcioniraju samo unutar granica jedne države. Dodana vrijednost jedinstvenog digitalnog tržišta mora biti nešto od čega će imati koristi svi građani. Zato trebamo potaknuti ulaganja u usluge brzog interneta i e, to će nam omogućiti da imamo inovativne proizvode. Ako želimo polučiti uspjeh i ako želimo da naša industrija napreduje, onda moramo ići putem digitalizacije, u protivnom će se poslovanje premjestiti drugdje. Kao inženjerka mogla bi govoriti o tehnološkim promjenama, međutim kada govorimo o jedinstvenom digitalnom tržištu riječ je zapravo o društvenim promjenama koje zahtijevaju političko vodstvo, prije svega. Što se tiče kluba zastupnika socijalista i demokrata, Jedinstveno digitalno tržište treba nam pružiti nove prilike u području zapošljavanja, zdravstvene skrbi, razvoja izoliranih područja i tako dalje. To je nešto što moramo odraditi u suradnji sa ostatkom društva. Hvala sljedeći govornik u ime kluba EKR. Er. Hvala. Hvala lijepa. Ako želimo imati uspjeha u konkurentskom svijetu, moramo preuzeti prednosti digitalnog gospodarstva. Platforme potiču gospodarski rast i to nam omogućuje da rješavamo neke izazove u društvu, pa čak i neke ekološke probleme. I da, pojavljuju se promjene i postoje razlike između e, tradicionalnih odnosa, između poslovnih subjekata i potrošača. Svi ti odnosi se mijenjaju i to nosi sa sobom nove izazove. Međutim, sva pravila koja donesemo moraju pomoći u razvoju digitalnog društva ne smiju ga ugroziti. Mi moramo raditi temeljem važećih propisa, gdje god je to moguće. Moramo e, se nositi sa rizicima i ne smijemo kočiti inovacije, niti dodavati nove troškove. Veći dio ovog izvješća Europskog parlamenta upravo ide i e, prihvaća ovaj pozitivni ton koji ja podržavam. Nažalost, neke mjere komisije nisu toliko razumne. Njihov prijedlog za digitalnu kupnju zapravo stvara jedan sustav prodaje na internetu izvan interneta. U trenutku kada želimo raditi na većem povjerenju potrošača, to bi moglo dovesti do veće zbrke. Ovdje su ključni podaci. Moramo imati jasna pravila. Moramo isto tako mobilizirati prednosti tih podataka, istovremeno zaštititi e, podatke. Malo me brine učinak novih zakonskih propisa na mala i srednja poduzeća i znam da pregovori u posljednjem trenutku nisu pravi put da e, dođemo do dosljednog e, zakonodavstva. Naše jedinstveno tržište u 28 država ima 500 milijuna građana. Mi želimo trgovati e, svugdje u svijetu. Digitalni svijet ne poznaje granice, moramo moći poslovati svugdje unutar Europe i unutar svijeta i protekcionističke mjere neće biti efikasne. Gospođa Harancova na dvije minute, izvolite, imate riječ u ime kluba ALDE. Thank you, Chair. Mr. Commissioner. Hvala predsjedavajući povjereniče. Kao što je industrijska revolucija učinila to da budemo da dobijemo vodstvo u svijetu, mislim da i e, digitalno tržište može pomoći u stvaranju novih radnih mjesta u Europi. Ova digitalna revolucija zapravo potiče novu industrijsku revoluciju. I kao što smo se e, bojali nepoznatoga tada i sada čujemo neke strahove. E, postoje sukob između tradicionalne industrije i novih inovativnih poslovnih modela. Između onih koji su se u stanju prilagoditi promjenama i oni koji se brinu da će zaostati za tim promjenama. Međutim, ako želimo nastaviti imati isti životni standard, naša društva moraju prihvatiti digitalnu revoluciju. Digitalna revolucija koja se događa svugdje oko nas. Moramo poduzeti korake kako bismo stvorili stvarno digitalno tržište i podržati politike koje stavljaju naglasak na inovaciju, nove poslovne modele, nove proizvode i e, nove lance isporuke. Treba nam politika koja će prepoznati da internetske platforme i ekonomija dijeljenja nisu e, na marginama e, našeg gospodarstva, nego mogu biti budući pokretač rasta. Isto tako dani protekcionizma i e, prevelike regulacije na tržištu su iza nas. Povjereniče, u vašoj strategiji za jedinstveno digitalno tržište vi ste spomenuli 16 mjera koje će pomoći Europi da uspješno provede digitalnu revoluciju. Mogu potvrditi da imate punu potporu kluba zastupnika ALDE kako biste odradili taj dio posla. Moramo provesti čitavu strategiju jer u protivnom će Europa kaskati za ostalim dijelom svijeta. Hoćemo li uspjeti ili ne, ovisi samo o nama i mi možemo početi djelovati već sada. Ne sumnjam uopće da ćemo sutra tijekom glasovanja potvrditi da komisija ima politički mandat da iskoristi sve svoje ovlasti u ovom području. Povjereniče, molim vas da iskoristite svoj politički kapital jer već sada kasnimo za drugima. Hvala. Gospodin Ernst u ime Ujedinjenja Ljevice. Kao prvo zahvaljujem izvjestiteljici na dobroj suradnji. E, to svakako treba učiniti jer ovo nije nimalo jednostavno izvješće. E, pa ja svejedno se pitam hoće li e, planovi komisije biti dovoljni kako bi osigurali jednaki pristup svima na jedinstvenom digitalnom tržištu. To mislim da je još otvoreno i da se za to treba boriti. Govori se uvijek o povjerenju građana u digitalnom okruženju. To je naravno važno, ali to zapravo nije nešto što je samo po sebi dano. Mi želimo da potrošači imaju povjerenja u sigurnost podataka i e, također u ponudu i zaštitu temeljnih e, prava. To je nešto što treba biti osigurano posuda ako želimo e, fer razviti cijelo područje unutarnjeg digitalnog tržišta za sve. Mislim, e, stvarno, e, pitanje geoblokiranja je nešto što je, e, spada u muzej. Što se tiče kulturološke različitosti, ona se zapravo sprečava ako se manjinama recimo govori o pristupu televizijskim sadržajima nadalje. Geoblokiranje naravno da nikamo ne pripada. Nadalje sljedeća stvar je E, zahtijevati veću kontrolu e, za korisnike e, i korisnika kao i plaćanje licenci i također što se tiče neutralnosti mreže. Bez neutralnosti mreže nema ničega. Hvala. Hvala. Gospođa Reda u ime kluba Zelenih imate minutu i pol. Hvala predsjedavajući, hvala kolege. Komisija je nazvala ovaj projekt jedinstveno digitalno tržište, međutim ne smijemo ispustiti iz vida koji je razlog da se ukidaju digitalne granice, promičanje, promiče znanje i usluge u Europi, a to je da se osnaže ljudi i da tehnološki projekti e, koji se razvijaju u ovom globaliziranom svijetu koriste svima, ne samo nekima. Parlament podsjeća da neće samo poduzeća koja traže dobit ponuditi rješenja, ova strategija neće biti sveobuhvatna ako se ne uzmu u obzir i neka druga rješenja. Postoje e, softver otvorenih izvora e, što omogućuje kontrol nad tehnologijama. Zatim e, Isto tako neki projekti u zajednici omogućuju internet i u najudaljenijim područjima. Isto tako e, se omogućuju inovacije bez e, ovisnosti o velikim investitorima. Mrežna neutralnost je osnova za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Potrebno je regulirati tržište u određenoj mjeri kako nove tehnologije i e, komercijalna poduzeća idu u smjeru zaštite osnovnih prava. Međutim, ne moramo izmišljati toplu vodu kada je riječ o internetskim posrednicima. U nekim područjima već imamo dobro dobre zakonske propise. Moramo prepoznati da internet nije samo veliki shopping centar. Uspješna digitalna strategija mora naglasiti prednosti interneta kao što je razmjena znanja i suradnja. Ukratko moramo dopuniti jedinstveno digitalno tržište za jedinstvenom e, strategijom za digitalno tržište. Želim zahvaliti izvjestiteljima na dobroj suradnji u ovom području. Hvala u ime FDD-a, gospodin Borelli. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće otvara vrata čitavom nizu zakonodavnih prijedloga koje ćemo zaprimiti tijekom ove godine. Po mojem osobnom sudu smatram da bismo mogli biti ambiciozniji. Mi smo uvjereni da u ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta trebamo staviti u središte e, građane, a ako to ne učini Europski parlament koji je jedina europska institucija koju građani izravno biraju, onda ne možemo očekivati nikako da će to učiniti ili komisija ili vijeće. Očekujući dakle prijedlog e, revizije telekomunikacija što će začinjavati doista temeljni dio ove strategije, trebamo biti ambiciozni i odraditi dobar posao polazeći od prijedloga komisije koji se odnosi na prodaju dobara online puni potencijal e-trgovine još nije u potpunosti iskorišten u Europskoj uniji. Samo 14% malih i srednjih poduzeća u Europi naime služi se internetom kao prodajnim kanalom. Građani i poduzeća moraju biti u stanju baviti se e-trgovinom na e, sigurniji i pouzdaniji način. To je novo postignuće za naša mala i srednja poduzeća i također sredstvo za stvaranje e, radnih mjesta. Hvala. Na jednu minutu u ime kluba NF, gospođa Trošinski, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Svi se slažemo da je razvoj e, digitalne ekonomije nešto što predstavlja veliki potencijal za rast za male i srednje poduzeća. Ako Europska komisija može e, poboljšati ekonomske preduvjete, mi smo za. Međutim, i ovdje ste krenuli krivim putem i namećete državama članicama integraciju jedinstvena tržišta u digitalnom svijetu. Osim činjenice da sumnjamo da je dobrobit Evropljana i Francuza nešto što će e, se stvoriti kroz deregulaciju usluga. Brine nas također i e, strateška e, važnost nekih i zaštita nekih strateških državnih podataka. Svi amandmani koje smo predložili idu u tom smjeru i nadamo se da će dobiti potporu većine zastupnika tijekom tijekom glasovanja. Da, mi se slažemo za suradnju na europskoj razini, zaštitu potrošača i želimo da usluge budu e, dostupne svima. Isto tako želimo da se razvija etika. Međutim, ne želimo da se ukidaju interesi e, nacionalnih država e, u području gospodarstva i financija. Budućnost Europe će se stvoriti ukoliko budemo imali dobru suradnju između država članica, ne ukidanje nacionalnih država. U ime neovisnih zastupnika, gospodin Kovri Mika, imate jednu minutu. Ne razumijem e, stvarno što se ovdje događa. Bilo koje tržište je jedinstveno, odnosno single. Kada sad govorimo o stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta i, do, i E, dovršenju jedinstvenog tržišta, to je samo blebetanje na europskoj razini, kao i recimo pitanja emancipacije žena. To je będziemy Ovo je potpuno irelevantno, jer zapravo ne možete vidjeti tko je iza onoga, tko se krije na internetu iza interneta. Hvala, otvaram raspravu. Riječ ima gospodin Švab na i pol. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, ja također želim u ime EPP p-a zahvaliti svim kolegama koji su e, sudjelovali u ovom izvješću e, koje doista ide široko i došli do dobrih kompromisa e, s kojima se svi na kraju mogu složiti. Mislim da je doista važno da na početku rasprave o europskom e, zajedničkom tržištu digitalnom svijetu da će to u EU imati utjecaja na sva područja i također komisija također polaže vrednost na to da svi odbori koji se bave time e, područjem budu uključeni u rasprave, stoga smo i mi uključili sve amandmane e, koje smo e, dobili, što su malo proširili područje, ali pazili smo da svi odbori, svi koji e, imaju nešto za reći budu uključeni. Što se tiče korištenja podataka, posebnice big data, velikih podataka, to je rekao kolega Boni, potrebno nam je doista stvarno unutarnje tržište E, bez granica za potrošače e, i prekogranično za potrošače, ali i stvara mogućnosti za potrošače. Ima minutu 30, smijem? E, dobro. Dakle, druga stvar, što se tiče učinka na porezna pitanja svijeta rada i pitanje naravno što je inovacija i želim reći naravno da inovacija ima veze sa disruption i prekidom postojećih tržišta, ali samo disruptiranje nije inovacija i tu se vode još neke e, bitne rasprave kao geoblokiranje i e, porezna pitanja i nadam se da ćemo zajednički ići i dalje u pravom smjeru kao što smo to učinili na ovom izvješću. Hvala. Hvala kolega Švabo, prostite, oprostite, ove sekunde sam preuzeo i jednostavno e, sam previdio vrijeme. Gospodin Nika, izvolite. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Eh, za stvarno integrirano digitalno tržište potrebne su nam investicije u infrastrukturu i eh, brzinske, visokobrzinske informacijske mreže uključujući u ruralnim i udaljenim područjima. Stoga sam zatim protiv neopravnog geoblokiranja, naime potrebne su nam specifične mreže kako bismo poboljšali mjere kako bismo poboljšali pristup e, uslugama e, dokinuli geoblokiranje i diskriminaciju temeljem lokacije i nacionalnosti. Komisija želi promovirati portabilnost i interoperabilnost, prenosila se interoperabilnost kao prvi korak prema slobodi kretanja sadržaja i usluga koje su e, stečene na propisani pravni način, kao i pristup prekograničnim e, pretplatama. Također ne vidim e, tu bilo kakve sukoba između pristupa teritorijalnosti i uklanjanja prepreka. Kolega Henkel, izvolite. Uvažena gospodo, E, prije nego što sam dvije godine, prije dvije godine krenuo u politiku, ja sam cijeli poslovni život prvo u ovoj branši i 25 godina sam radio u IBM Njemačka e, terminali, e, radijski terminali i borio sam se za mnoga pitanja koja su usporavana u medijima. Tada se uvijek govorilo da ljude treba štititi od samoizrabljivanja pa dopustite da jasno kažem da ovim izvješćem e, također ima neke knedle koje treba progutati ako je to izvješće dobro. U pripremi su uvijek neki zastupnici smatrali da ljudi žele sve više sudjelovati, e, sve više da se zajednički odlučuje, a manje samo odlučuje, a mislim da je u ovoj branši to potpuno krivo. Oni vjeruju da privatna, i ja vjerujem da privatna inicijativa za, vodi do više kreativnosti, a e, previše propisa štete, štete našim poduzećima. Ako se zapitamo zašto digitalna Europa, već odavno su Sjedinjene države i Azija e, dali odgovor e, na to možda smo svojim e, građanima premalo vjerovali i premalo slobode dali našim poduzećima, ali samo slobodom i samo odgovornošću možemo e, stvoriti i osloboditi kreativnost e, koja nam je potrebna u digitalnom unutarnjem tržištu i inače mislim također da treba ukinuti euro. primate li pitanje gospođe Jakonsali? Dopuštate li? Izvolite. Zahvaljujem. Predsjedniče, moje pitanje je sljedeće. Rekli ste da Europa zaostaje zato što nismo imali vjere u pojedince i e, poduzeća. E, mislim da nije stvar u tome. Opća analiza ukazuje da zaostajemo zato što imamo 28 zemalja članica, a od kojih svaka ima svoje vlastite propise o zaštiti podataka i digitalne zakone. E, razumijete li europsku dimenziju toga? Da, vjerujem e, i mislim da jeste u pravu da e, fragmentiranost unutarnjeg tržišta u Europi jest jedan od razloga, ali nije glavni razlog. Glavni razlog je što E, smo mi u Europi uvijek previše vjerovali države i moć države. E, mislim, radilo se o programima poticanja, ICT komunikacija i tehnologija, sve sam čuo o tome. Sve te europske firme, Olivetti, Nixdor, Siemens, e, Bull, ICL, sve su nestale, ali Amerikanci, vaše vrijeme isteklo, gospodine Henkel, oprostite. Ako dopustimo plavi karton, onda je, ne mogu e, dopustiti dulje od 30 sekundi za pitanje i odgovor. Jer inače više neću moći niti dopustiti plavi karton. Gospođa Tuma, minutu i pola, izvolite. Slažemo se svi da naši životi postaju sve digitalni, e, uprava, e-trgovina sada su svakodnevnost, ali nažalost europska zakonodavstva i politike nisu uvijek ažurirani na toj razini. Neke zemlje članice ne čine dobro u moje vlastite zemlje Estoniji. Možete e, za pola sata osnovati tvrtku online i voditi je putem interneta bilo gdje u svijetu, ali online registracija tvrtki nije moguća u svim zemljama članicama i e, samo pisani e, potpis se računa za mnoge e, registre i upisnike trgovačkih društava. A e, digitalizacija utječe na sve sfere javnog života. Međutim, pristup izvan granica ograničen je i e, u Europskoj uniji i Europskom parlamentu gdje raspravljamo o ovoj važnoj temi. Komisija je upravo mm, najavila 16 ključnih točaka za daljnji razvoj o važnom pitanju, ali svejedno još se moramo pozabaviti nekim temeljnim pitanjima kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Hvala. Zahvaljujem gospodina Tum. E, kolega Silikiotis. Zahvaljujem. E, digitalno unutarnje tržište vodi, e, želi iskoristiti nove tehnologije i to u interesu multinacionalnog velikog kapitala. A cilj nije da se poboljša dobrobit građana, nego je cilj e, da e, se jačaju profiti multinacionalki. Digitalno unitarno e, treba uspostaviti, kaže se ovdje, digitalno interno tržište, ali to će utjecati na mala i srednja poduzeća, prava radnika i stoga treba još jednom pogledati ciljeve digitalne agende, naime na taj način da u središtu budu postavljeni interesi građana i da se jasno kaže digitalno unutarnje tržište mora dati doprinos za stvaranje novih visokovrednih radnih mjesta i jačati e, prava građana i potrošača. A jednako je važno i također e, da se osigura e, slobodan i besplatan pristup internetu i zaštita podataka. Treba iskoristiti tehnologiju da se jačaju male i srednje poduzeća, posebice što se tiče njihovog pristupa fin, izvorima financiranja kao i njihova e, pozicija na tržištu. E, u tom smislu mi smo podnijeli odgovarajuće amandmane. Hvala. Minutu i pola, kolega Tarant. Zahvaljujem. Kao e, E, predsjednik Europske, e, Estonske unije osoba sa ograničenom mobilnošću. Drago mi je što su neke e, od glavnih zabrinutosti koje muče osobe sa ograničenom mobilnosti također dio ovog izvješća koji se bavi također i sa pitanjem ekskluzije osoba s invaliditetom i inkluzije u tržište rada. Ovdje se ispravno u, kaže da agenda komisije ne e, govori o punom i e, punopravnom i jednakom pristupu osobama s e, invaliditetom svim, svim sadržajima i svim mogućnostima. Trebalo je više naglasiti pitanje mobilnosti. Ako možemo imati recimo fantastični softver za čitanje za slijepe i slabovidne osobe, ali njegova je o korisnost ograničena ako nije interoperabilan sa sadržajima i zato slobodan i otvorni standard treba biti korišten u svim domenama jedinstvenog digitalnog tržišta. Povjereniče, ovo izvješće e, ima gotovo pet e, stranica referenci na prethodne dokumente koje su kolegislatori usvojili, što može pokazati samo da komisija ne koristi potpuni potencijal ovih tekstova. Pokušajte ovaj puta učiniti nešto drugačije i bolje ih iskoristi. Hvala. Zahvaljujem. Dopuštate li pitanje e, gospođe Maletić? Izvolite. Hvala i hvala izvjestiteljicama što su e, Kolega e, Zulo, nisam vam još dao riječ. Još nemate riječ, nisam vam dao riječ, kolegica Maletić ima riječ, izvolite. Hvala kolegi Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem kolegi na prihvaćanju pitanja. Estonija je zaista jedna od država koja prednjači u i servisima na svim razinama e, zanima me kako bi on e, pomogao drugim državama članicama koje su manje razvijene i manje napredne kojim mehanizmima da zapravo zaista konvergiraju i da na taj način ovu važnu temu uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta i jačanja jedinstvenog tržišta u cjelini e, provedemo u praksi. hvala. Hvala vam na ovom pitanju. Možda ja nisam e, e, pravo, osoba koju, koju to treba pitati. Naš e, premijer se time bavio puno godina, on je možda bolja osoba za odgovor, ali s moje strane, ako je netko zainteresiran za ovo iskustvo koje smo razvili, dođite, pitajte, nikad nismo uskratili nikome odgovor. Hvala. A sada, kolega Zulon, na minutu i pola, izvolite. Hvala. I želim zahvaliti izvjestiteljicama na izrasto odrađenom poslu i na uravnoteženom izvješću koje možemo u velikom dijelu podržati. Smatram da smo doista dobro učinili što smo u našem radu prepoznali tri stupa koja će nam pomoći u ostvarenju onoga što možemo nazvati e-građanstvom. Prvi stup je jednakost, odnosno ista prava svim korisnicima, bilo da se oni nalaze online ili offline. Iz tog razloga moramo u svakom slučaju ukloniti svu mogućnost diskriminacije, naročito na zemljopisnoj osnovi. Zatim, drugi stup je sudjelovanje. Naime, građani, uprave i poduzeća moraju moći razmjenjivati informacije i na taj način učiniti ovo tržište stvarnošću. I na kraju tu je i pitanje povjerenja. U svoje izvješće unijeli smo različite instrumente kako bi omogućili građanima snalaženje na ovom području, ali treba i istaknuti potrebu za e, upoznavanjem građana sa tim instrumentima. Gospođa Kapel, minutu i pola. Hvala predsjedniče povjereniče. Područje digitalne gospodarstva novo je e, područje za rast i razvoj e, e, koji može stvoriti mnogo radnih mjesta i zato zahvaljujem izvjestiteljima kojima je uspjelo da ovu vrlo kompleksnu i opsežnu materiju dobro odraditi kao i uključiti mišljenja svih odbora i doći do jednog uravnoteženog i sveobuhvatnog izvješća s kojim možemo dalje dobro raditi. Dopustite mi evo samo jedne ili dvije kritike što se jedne stvari tiče e, ove e, želje regulacije, bez obzira gdje se radi geoblokiranje, teksti data mining ili ex ante regulacija telekom područja, medijski okvir za 21. područje ili ova ili ona e, platforma. Više regulative nije uvijek bolja regulativa. Možda bolje da prvo e, pogledamo što imamo i provedemo to, onda idemo dalje. A druga stvar, investicije u izgradnju širokopojasne infrastrukture. Više konkurencije u tom području ne vodi do uvijek do bolje. Ah, ostala sam bez riječi. Hvala gospođo Kapel gospodin Karinš, minuto i pola je. gospodin Kovač nije ovdje. Gospodin Karinš, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče, povjereniče, uvaženi kolege. Jedinstveno digitalno tržište, kako divno ime, svi mi ovdje razumijemo o čemu se ovdje radi, ali razumiju li e, ljudi iz ove prostorije e, to, Razmislimo to sa praktičnog gledišta. Svako od nas može, na primjer, otići u Minhen. jesti slavne kobasice, možemo tamo otići u Rigu, a neko drugi može otići iz Minhena u Stokom, Lisabon ili jesti njemačke kobasice ovdje. E, to je normalna stvar, ali isto vrijeme i u Rigi možete platiti e, pretplatu za digitalne sadržaje ili televiziju, ali ne mogu to koristiti u Minhenu, a niti u Dublinu, niti negdje drugdje. I to zašto? Zato što za, e, to propisi dobro funkcioniraju za robu, uspjeli smo srušiti granice u ovom e, fizičkom svijetu, ali digitalno tržište postaje sve važnije za gospodarstvo i još uvijek imamo ove prepreke koje se temere na autorskim pravima, patentima i tako dalje. Znači što želimo postići? Moramo srušiti ove prepreke i osigurati da se autorska prava i patenti primjenjuju svuda u Europskoj uniji, kako ne bismo morali ići samo u Minhen kako bismo jeli slavne kobasice. Mislim, absurdna je to stvar kao što je absurdna i da za internet morate biti na određenoj lokaciji da biste ga mogli koristiti. gospodine Karinš, dopuštate Gospodine Karinš, dopuštate li pitanje kolege Sonija? Gospodine Karinš, dopuštate li pitanje kolege Sanija? Izvolite. Zahvaljujem. Želio sam e, već ranije pitati kolege iz EPP-a postoji neki konkretni razlog za to da toliko elemenata e, digitalnog unutarnjeg tržišta nabrajate, to su sve važni elementi, slažem se, ali zašto e, stvar stoji tako da EPP e uvijek ispušta obrazovanje kao da to nije važan element? Hvala. Ako govorimo o digitalnom tržištu i jedinstvenom tržištu kao takvima, sa stajališta pučana, mi tvrdimo da trebamo ukloniti prepreke na svim područjima gdje te prepreke postoje. Jedinstveno digitalno tržište je ogromno, od ogromne važnosti za obrazovanje i za trgovinu. Stajalište našeg kluba je da trebamo ukloniti sve prepreke. Gospođa Gengert Ödenberg, minuto. Hvala. Jedinstveno digitalno tržište koje je u potpunosti integrirano je jedan od prioriteta sadašnje komisije. Digitalne tehnologije nude velike prilike kada je riječ o stvaranju radnih mjesta i poboljšanju konkurentnosti. Taj bi rast mogao iznositi 400 milijardi eura. Međutim, zemlje članice na telekomunikacijskom tržištu imaju vrlo stroge zakone, a također tu je i pitanje autorskih prava. Treba promijeniti ponašanje potrošača, a također treba reformirati zakone o autorskim pravima kako bismo se mogli nositi sa digitalnom revolucijom. To je ključne, ključne važnosti također za zaštitu podataka i e, potrošača. Trebamo također promicati kulturu i poduzetništvo. Hvala. Hvala, gospodin Dalton, jednu minutu. Hvala. Stigla je digitalna revolucija i ona će promijeniti način života kao što je to učinila industrijska revolucija u prošlosti. Također će promijeniti način na koji živimo, igramo se i e, radimo. No kako bismo to ostvarili imamo, moramo imati jedno jedinstveno tržište od 500 milijuna ljudi. To nije jednostavno gospodarsko tržište nego tržište nove vrste. E, primjerice ova rasprava se prenosi diljem svijeta no sadržaj koji kupujemo online se blokira. To je besmislica jer trebate imati pristup internetu kako se to pokrenuli. i ako to potrošači ne razumiju, onda mm, moramo im omogućiti upravo e, zaštitu. Također je važna ekonomija dijeljenja. Ljudi žele dijeliti, omogućimo im to i također imamo poduzeća koja mogu biti globalna, no kako bismo to postigli, trebamo promijeniti i način poslovanja. Internet je globalan e, po svojoj prirodi i nemojmo ga e, ograničavati, bilo da je riječ o sigurnosti klauda ili o ekonomiji dijeljenja, dolazi digitalna revolucija, prigrlimo je. Hvala kolega Dalton. E, na jednu minutu je riječ ima kolega Petersen. Hvala. Dopustite mi kao prvo da čestitam i zahvalim izvjestiteljicama na izraznom radu na ovom važnom predmetu. Budući da je sve više europskih građana online, pojavljuju se i novi problemi, odnosno kako možemo zaštititi naše podatke i informacije, kako možemo zaštititi sami sebe, a da ne ugrozimo naša temeljna prava i slobodu govora. Drago mi je što se u izvješću stavlja naglasak na važnost enkripcije. To je sredstvo za osiguranje privatnosti i također osnovne razine sigurnosti. Izvješće također traži sprječavanje cenzure i ugrožavanja naše slobode govora na internetu, time što se ograničava e, odgovornost pružatelja usluga. Pružatelje usluga i platforme ne smijemo obvezati na stalno praćenje sadržaja i traženje ilegalnog sadržaja. Te platforme se ne smiju sada postaviti kao policija. A također, e, kada se bavimo pitanjem jedinstvenog digitalnog tržišta u Europi, ne smijemo ograničavati naše prisustvo na internetu samo na europske platforme i upravo iz navedenih razloga trebamo osigurati siguran e, protok podataka na međunarodnoj razini i zbog toga mi je drago što je e, postignut sporazum u najmanju ruku s Amerikancima o tome kako bi se stvorilo sigurno okruženje za poslovanje online i građana i poduzeća. Hvala gospodine Petersen. Na jednu minutu ima riječ gospodin Masarka. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, kao što smo čuli u ovoj raspravi, Internet sada predstavlja jedan od glavnih kanala komunikacije. Međutim, tu postoji određene predpreke. Moj klub Ujedinjena ljevica podržava ovaj prijedlog digitalnog jedinstvenog tržišta, no ujedno trebamo skrenuti vašu pozornost na neke probleme koje valja riješiti. Tu mislim primjerice na zaštitu podataka, zaštitu potrošača, kada oni kupuju eh, robu putem interneta na jedinstvenom tržištu ili kada eh, se obraćaju sa eh, institucijama Europske unije putem EU uprave Također tu je i pitanje osoba koje rade iz vlastitoga doma i čija prava treba poštivati. Jedinstveno digitalno tržište treba imati socijalnu dimenziju. Hvala. Hvala kolega Masaka. Sada na jednu minutu ima riječ kolega Rajmon. Predsjedniče, možda da, do, da kažem nešto novo o ovoj raspravi, naime da mi se ovdje ne vodi samo ekonomska rasprava e, oko unutarnjeg tržišta, radi se i o pravima potrošača, nego i o pravima građana. Kod geoblokiranja ova rasprava E, o tome e, mogu li pristupiti svi u e, svim zemljama nekom sadržaju, radi se zapravo o pitanju cenzure i slobode govora. Znači može li u, se u Europi vidjeti svaki sadržaj, pročitati ili slušati ili tako dalje. Moramo dakle više govoriti o građanskim pravima ovdje jer medijski svijet se promijenio. Nekada nije bilo moguće proizvoditi sadržaj i pritom e, održati neke ljude od po konzumacije toga. Pitanje e, slobode govora e, bilo je koncentrirano na proizvođača, a sada se može na neki način ljudima priprečiti pristup podacima, a to je nešto što moramo dokinuti. Hvala. Gremo na minutu. Gospođa Parker, izvolite. Hvala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 E, glasovanje o izvješću predstavlja gubljenje vremena ne samo zato što se ne slažem sa brojnim pitanjima kada je riječ o stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta, no prije nego što je ovo izvješće otišlo na glasovanje, komisija je već iza kulisa radila na e, tome da se to progura kako bi ostvarila svoje ciljeve, tako da se u strci dovodi do grešaka, a onda e, mi trebamo snositi teret lošeg zakonodavstva. Evo tu mislim recimo na izmjenu odredaba o prodaji digitalnih usluga i e, zapravo to je rađeno bez ikakvog iskustva. Nakon godinu dana, nakon uvođenja tog prijedloga, e, to je dovoljno do toga da su tisuće malih poduzeća na e, tržištu tražila potporu, no umjesto da se prizna poraz, u ovom izvješću se bezobrazno navodi da je to bilo uspjeh u trenutku kada se povjerenje u Europsku uniju smanjaje. Sramotno je vidjeti ovaj prijedlog i ovo izvješće e, smatra da će e, podići povjerenje time što će uvesti posebnu oznaku za digitalne usluge. Hvala. Hvala vam lijepa na minutu i pol, gospođa Fehajen. Digitalno jedinstveno tržište je od ključne važnosti za gospodarski razvoj Europske unije. Ima veliki potencijal za održavanje i za širenje kulturnih i kreativnih sadržaja i za širenje znanja. Taj potencijal moramo na pravi način iskoristiti kako bi se održala kulturna raznolikost u Europi, kako bi se i proširila, kako bi mogli dalje razgraditi društvo znanja i kako bi Europa i na području digitalnog gospodarstva i u budućnosti ostala konkurentna. Upravo je sektor kulture i kreativnog izražavanja E, takav da ima mnogobrojne strukture, ima velike i male dionike na tržištu, a konvergencija medija je dovela od velikih promjena u cijelom medijskom krajoliku. Ovdje sad je o tome da trebamo imati pravedne okvirne uvjete za sve, jer na području audiovidealnih medija se sada e, je sada već zastarjala ta razlika između linearnih i nelidealnih medijskih usluga. Na Europskoj uniji svi trebaju imati minimalne norme, e, svi audiovizualni medijske usluge kako bi se spriječilo narušavanje tržišta. Odbor za kulturu u svojem mišljenju je također naglasio da države članice mogu usvojiti e, posebne propise kako bi zaštitili kulturno, kulturnu i raznolikost, raznolikost medija, raznolikost mišljenja. Također zaštita mladih veoma važna. E, moramo zaštititi korisnike i njihove podatke. Prenosivost je isto tako neophodno potrebna kako bi imali legalni pristup sadržajima, ali ne bismo smjeli gospodarske okvirne uvjete za profesionalno izražavanje audiovizualnih sadržaja uništiti e, načelo teritorijalnosti, stoga ne smijemo u potpunosti ukinuti. Što se tiče posrednika i platforma, govornik je prekinut. Hvala vam gospođa Farhajen. Na jednu minutu slijedi kolega Tošenovski. Hvala Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Dragi kolegi, kao izvjestitelj u Sjeni u ime socijaldemokrata, ja sam se i sam borio za izvješće o jedinstvenom digitalnom tržištu u kojem bi u srži trebao biti građanin. Tehnologije digitalnog tržišta nude malim poduzećima priliku da se natječu s velikim poduzećima to je vrlo važan korak za mlade rumunske poduzetnike e, koji imaju veliki potencijal, ali ne samo u Rumunskoj. Isto tako treba poštivati e, temeljna prava svih građana, pravo na privatni život, to su ključni elementi. Tehnologija, ali europsko zakonodavstvo treba razvijati, a sve u interesu građana i trebamo dati mogućnost da kontrolira svoje podatke. Trebamo imati stroge kontrole vezano uz korištenje podataka osobne prirode koje nije u skladu sa propisima, prije svega kad se u tome da se ti podaci predaju trećim državama. Jedinstveno digitalno tržište ima veliki potencijal, ali ako ga ne definiramo na pravi način, onda bi mogao ostati mrtvo slovo na papiru. Hvala. Hvala vam lijepa kolega Tošanovski. Kolega Bunano vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? Da, kolega Bunano, izvolite. Hvala. Htio sam pitati kolegu, kada govorimo o, kada govori o važnim kaznama, što mislite kakve bi to kazne trebale biti za one koje koriste internet kao kriminalci? Samo da ispravim, ja nisam gospodin Tošnovski, ja sam Emilijan Pavel. Htio bih e, odgovoriti kolegi. I mogu reći da trebamo biti sigurni da osobe koje namjerno predaju osobne podatke drugima, da oni na taj način krše prava građana i da ih treba kazniti. Privatno partnerstvo bi tako nešto spriječilo zato što je to u interesu privatnog sektora, ali su tako u interesu država članica da štite temena prava građana. Hvala. Pa- Hvala vam lijepa kolega Pavel, malo sam se zbunio. Jedan red sam preskočio pa sam pozvao gospodina toanovskija da govori i onda sam mislio da on i govorio. Kolega Pavel na jednu minutu. Ne, Tošanovski. Da, izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, uvaženi povjerenik, već smo danas čuli digitalno tržište ima različite oblike i utječe na gospodarski rast na globalnoj razini. Danas je to jedan od glavnih atributa za razvoj gospodarstva i zbog toga je potrebno da jedinstveno digitalno tržište potaknemo. Ja bih htio da u tome sudjeluju svi odbori. Mislim da je potrebno više djelovati za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, ali dalje ostaje jedno pitanje. Kako možemo tamo gdje postoje različite cijene, različite pristojbe i različite poreze imati jednake uvjete? Na jedno treba pripaziti. Ne želimo više administracije, želimo više sigurnosti i brži razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta. Uloga privatnog sektora se ovdje su tako jasno vidi. To je sektor koji iznova preuzimaju vodeću ulogu i u svakom slučaju trebamo e, srušiti prepreke koje spriječavaju taj razvoj. Hvala vam. Gospodine Tošanovski, na minutu gospođo Šake, hvala vam. Pod izvrsnim vodstvom e, Kaje Kalas imamo tu popis za brz razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, to jest jedinstvenog digitalnog područja u Europi. Posebice u ovim teškim vremenima moramo ispuniti optimistično obećanje za inovacije i za jako digitalnu industriju. To je važno za, i za starta poduzeća kako bi mogli konkurirati sa Silijskom dolinom. Trebamo rješenja protiv eh, geoblokiranja i trebamo Uh, ukloniti različitosti u ovim zakonodavstvima. Osim toga, načelo poštivanja temeljnih prava, pravedna konkurencija i sigurnost. To je nešto što mora biti snažno i što se mora moći nositi sa promjenama u tehnološkom razvoju. Otvoreni internet, otvoreni podaci, otvoren pristup, neutralnost mreže i slobodan protok podataka, da, ali ne privatizirana provedba zakona. To je važno ne samo za Europljane, već i za druge ljudi diljem svijeta. Stoga moramo dati prednost i međunarodnim komponentama poput e, upravljanju nad internetom i prava građana na internetu. Govornik je prekinut. Hvala vam gospođo Šake. Na jednu minutu gospodin Helmer. Gospodine predsjedavajući, u ovom prijedlogu postoje elementi koji će naići na odobravanje birača. Meni bi bilo vrlo rado da mogu pristupiti e, uslugama, audiovizualnom uslugom BBC-a dok sam u Briselu ili u Strasburgu. Ali moramo dati poduzećima resurse koji su im potrebne kako bi proizveli nove sadržaje koje korisnici žele. Mi u mojoj stanci smo zabrinuti zbog toga što eh, je model komisije nefleksibilan i eh, ne potiče inovaciju, te često ne podmiruje potrebe država članica jedna određena razina prekogranične harmonizacije je potrebna kako bi se dobro mogla održavati komunikacija u digitalnom prostoru preko interneta u Europi, ali mislimo da bi se to najbolje moglo ostvariti tako što bi nezavisne države pregovarale jedne s drugima, a ne tako da se sve to planira centralizirano s europske razine. Kao što je nekoliko kolega već rekla, ono što nam je zapravo potrebno je globalno, a ne samo europsko rješenje. Hvala vam lijepa, gospodine Helmer. Na minutu i pol sljedeći govornik je gospođa Delka Siljovera. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine Proveniče. Puno smo toga već danas rekli, a ja se želim usredotočiti na jedan odlučujući aspekt digitalnog gospodarstva i digitalnog tržišta. A to je kontekst samog tog razvoja, podaci. Podaci su od ključne važnosti za razvoj digitalnog gospodarstva. Masivna analiza podataka, tak data, razmjena tih podataka, to je ono što čini temelj tog gospodarstva. To ide toliko dalje, daleko da analisti tih podataka su umeđujemno postali najtraženiji stručnjaci. To ćemo uskoro usuditi i na sastanku Svjetskog gospodarskog foruma. Uzevši sve to u obzir, moramo reći da moramo isto tako imati na umu i promet podataka. Podaci se razmjenjuju, oni kruže, oni stižu k nama kroz mreže, putem infrastrukture digitalnog gospodarstva. Taj promet promet je se do sada odvijao preko e, zraka, mora ili kopna, ali digitalna razmjena podataka se odvija preko digitalnih mreža. I zbog toga moramo sada dati prednost razvoju tih digitalnih mreža i te digitalne mreže trebamo uzeti u obzir u okviru ovog konkurentnog tržišta. Hvala vam lijepa gospođo Delka Siljovera. Sljedeće gospođa Sehnalova na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Poveniče kolege, govorim kao izvjestiteljica u Sjeni iz odbora TRAN. Transport je isto tako jedan od eh, sektora koji su predvodnik u tome da koriste nove tehnologije u prometnim sustavima. Digitalizacija donosi veću sigurnost i udobnost u putovanju, to čini logistiku ili turizam učinkovitijim. Postoji poveznice s obrazovanjem i e, sa vještinama koje se traže, ali isto tako i e, sa dostupnošću novih tehnologija. To je nešto što je vrlo važno za sektor prometa, a isto tako i potreba da se ne stvaraju dodatne prepreke. Diskriminacija prema e, geografskom porijeku korisnika, to je nešto što bih htjela spomenuti svijetovi online i offline ne, mogu se smatrati potpuno odvojenim. I stoga to treba uzeti u obzir. I na, na kraju želim zahvaliti obim izvjestiteljicama na izvrsnom radu. Hvala. Hvala vam lijepa kolegice Sehnalova. Gospođa Dinolfi na jednu minutu. Hvala lijepa. Dragi kolege, radi se o e, dosjeu koji po mom mišljenju je propuštena prilika jer smo zapravo ponudili onaj najmanji minimum. Dakle, mislim da e, je, se radi o dosjeu koji treba biti u središnju pažnje europskog građanina, a u središtu svega treba biti dostojanstvo e, čovjeka i mislim da svaki građanin ima pravo na privatnost, na to da dobije informacije i na to da ne bude diskriminiran. Stvoriti jedinstveno digitalno tržište otvara nove perspektive u europskoj demokraciji. Međutim, što primjećujem? Vrlo često se jedinstveno digitalno tržište, e, na njega se vrlo često gleda kao jedino na mogućnost za gospodarsko profit, a ne nešto što ima i socijalne dimenzije. Hvala vam, kolegica Dinolfin. Na minutu i pol, kolegica Komi. Hvala, dragi povjereniče. U parlamentu se jako puno radilo na ovom pitanju, a danas ćemo o njemu i glasati. Mislim da je ovo prvi korak koji je dao dobar rezultat. Ne možemo nikada biti u potpunosti zadovoljni, uvijek trebamo stvari poboljšavati. Rezultat do kojeg dolazimo zaista je jako demokratski, tim prije što je rezultat široke konzultacije, a Isto tako uzeti su u obzir mnogobrojni interesi i različita gledišta. Ja sam izvjestiteljica o jedinstvenom tržištu e, roba i usluga i slažem se s predsjednikom Junkerom kada kaže da jedinstveno digitalno tržište treba biti jedan od prioriteta i ove komisije. Put za koji se odlučilo smatram ispravnim, ali moramo na svemu time raditi puno snažnije. Dakle, izuzetno mnogo tema od PDV, različitih normi e, koje neću sada sve ovdje nabrajati. Međutim, ima mnogo tema s kojima se još trebamo suočiti. Smatram da je svakodnevni život zaista vezan za e, internet i više niti građani, niti tvrtke, niti udruge ne mogu bez interneta. Moramo dakle e, to imati na umu, a moramo imati na umu i konkurenciju koju možemo imati i s trećim zemljama, primjerice Sjedinjenim američkim državama koja je na ovom području jako napredovala. Dakle, mislim da je ovo prvi glavni korak napred i od tada moramo dalje. Hvala gospođa Stajler. Na jednu minutu hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim čestitati Satan rođendan Evelyn Gebhardt, našoj izvjestiteljici. Danas je rođendan i mi raspravamo o izvješću i stoga želim zaželjeti sve najbolje jedinstveno digitalno tržište, kao što ste čuli, ima puno potencijala, imamo 500 milijuna država, imamo procijenjenu vrijednost od 415 milijardi eura za to tržište, ali dostupnost eh, vještina je takva da se tamo pobrinuti bilo da živete u Škotskoj ili u nekom drugom dijelu da imate jednako brzi internet. To je vrlo važno, ali isto tako i pristupačnost i e, kakvoća. A što se tiče vještina, moramo se pobrinuti da jaz u digitalnim vještinima se ne produbi. Moramo dati našim građanima vještine za internetske komunikacijske tehnologije. Imat ćemo do 2020. 181 tisuća radnih mjesta na ovom području i stoga moramo prilagoditi naše vještine. Prolazimo kroz treću industrijsku revoluciju i trebamo imati i znanje da bismo se time suočili. Mislim da to možemo danas napraviti. Hvala vam lijepa gospođo Stajler. Na minuti i pol gospođa Nibler. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi povjereniče, dragi kolege, dragi kolegice. Kao prvo hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima o sjeni i svima onima koji su radili na ovom izvješću. Ovo je postao vrlo dobro izvješće i želim se pridružiti prethodnoj govornici i želim isto tako zaželiti gospođi Gebhardt danas njen rođendan. 2016. godina bi trebala biti godina kada bi digitalizacija trebala ostati jedan prioritet i moramo potpuno se iskoristiti potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta. Drage kolege, drage kolegice, znamo da tu moramo ubrzati naš razvoj. 44% kućanstava primjerice nema još pristup brzom internetu što znači da kada se radi o izgradnji infrastrukture da tu još moramo se poboljšati. Samo 14% malih i srednjih poduzeća prodaju putem interneta zato što postoje prepreke na tržištu u trgovini koje trebamo riješiti. Kolege su već spomenuli geoblocking. Zatim isto tako što se tiče poreza, treba nam više harmonizacije, primjerice kod poreza u dodatnoj vrijednosti. Moramo pojednostaviti isto tako i način plaćanja, dakle treba brzo provesti direktivu o e, plaćanjima. Isto tako trebamo dobro stvoriti okruženje za poduzeća i za starta poduzeća. Trenutno se odvija jedna od najvažnijih e, konferencija vezano uz digitalizaciju i razvoj tehnologija i onima koji su tamo prisutni na tom konferenciji, tim mladim, kreativnim ljudima moramo pružiti mogućnost da ostvare svoje ideje ovdje u Europi, a ne da nam odu u Ameriku. Mislim da je to najvažnije. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo Nibler. Na jednu minutu sljedećeg govornika gospođa Toja. Grazie. Ehm, io penso Mislim da s razvojem digitalnog tržišta i sa svim važnim angažmanima koje stoje u našem programu e, govorimo o mogućnostima da se stvarno razvije integrirano tržište mreža te komunikacije i zato što se tiče novog okvira o telekomunikacijama moram reći ovdje službenoj komisiji da treba uzimati u obzir poboljšanja uredbi i e, da se zaista držimo angažmana koji u toj e, uredbi stoje. Prvo, tržište na veliko jer e, moramo se toga priražavati inače nećemo moći e, sve riješiti vezano za roaming. Dakle, to je jedno od osnovnih e, preduvjeta kako bi zaživjelo zajedničko tržište telekomunikacije. A drugo, kako će se digitalno jedinstveno tržište primjenjivati u proizvodnoj industriji? Prekida se govornica. Sada gospođa Paunova na jednu minutu i po. Hvala. E, mnogo je napora uloženo, vrijeme je bilo ograničeno, međutim parlament je pokazao da zaista ima snažnu političku volju kako bi se dovršilo jedinstveno digitalno tržište koje je vrlo važan europski projekt. Nažalost, nismo dovoljno ambiciozni. Ipak u ovom tekstu imamo dobre smjernice za budućnost kako bi se stvorila digitalna strategija Europske komisije najvažnije je da se integriraju tržišta na internetu kao i ona offline i zato e, bi bilo važno da potrošači imaju apsolutno iste uvjete kupuju li putem interneta ili fizički u dućanu. Nažalost, to ne nalazimo u prijedlogu Europske komisije. Da se to ostvari, poboljšalo bi se povjerenje u prodaju putem interneta i općenito u internet, što bi se e, pobo značilo da bi se poboljšala e, elektronička uprava, dakle e, i e, mnoge drugi sustavi i usluge koji se pružaju putem interneta, uključuju i zdravstvo. Poboljšanje povjerenja značajno je za gospodarski razvoj i za e, Europu koja će biti konkurentnija, to je Europa mladih ljudi i e, to je Europa koja će biti bolje prisutna na svjetskim tržištima. Hvala svim kolegama i hvala kolegama iz e, mog odbora kao izvjestiteljicama. Hvala. Gospođa Kosta na jednu minutu. Zahvaljujući ovom izvješću moram se zahvaliti izvjestiteljicama. Dakle, tu će se ojačati usluzi kako za tvrtke, tako i za građane. Ne smijemo zanemariti i obrazovanje putem interneta kao i e, mnoge e, drugi aspekti e, za građane, mnoge druge direktire i moramo vidjeti da trebamo imati kompatibilnost između prenosivosti mnogo toga vezano je za audiovizualne medije koje će se pojaviti na internetu tu trebamo paziti na razlikovanje linearnih i nelinearnih usluga a moramo također paziti kako rade platforme, audiovizualne platforme online i također je vrlo važno da se zaštiti europska kulturna jedinstvenost. Hvala na minutu i po kolega Koeljo. Hvala. E, povjereniče, drage kolege, mislim da je jasno da brz razvoj interneta i elektroničkih komunikacija mijenja svijet u kojem živimo, način na koji kupujemo i gospodarstvo u kojem živimo. Europska unija mora e, raditi na digitalizaciji naših tržišta. To donosi mnogo dobroga za tvrtke, naročito male i srednje tvrtke, ali iznad svega to je jako dobro i za potrošače. Molim povjerenika da radi na strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta. Sve u svemu radi se o dobroj strategiji, međutim potrebno je još malo rafinirati. Moramo e, omogućiti da svi e, prijedlozi budu provedeni usklađeno. U protivnom, brine me činjenica da možda gubimo vrijeme, a nemamo vremena na gubljenje. Važno je e, osvrnuti se na prekograničnu prodaju sadržaja koji će biti digitalan. Posebice se moramo baviti prenosivosti podataka i sigurnosti E, na internetu i zaštitu privatnosti jer ne budemo li to učiniti to će biti nažalost loš pokušaj. A sada gospođa Ulskog na jednu minutu. Hvala lijepa. Kao i e, velik broj drugih kolega činjen, mogu i ja reći da je digitalna revolucija činjenica e, koji se odnosi samo na način na koji se mi ponašamo kao potrošači, već općenito utječe na naše živote, na način na koji učimo i mnogo drugo. Mislim da se moramo pozabaviti na i time kako to utječe na tržište rada, jer taj aspekt je zanemaren. To otvara mnoge mogućnosti, ali i e, potencijalne probleme. Evo, odnosi između zaposlenika i e, njihovih poslodavaca e, nisu više sasvim jasni. Moramo uzeti u obzir fizičke aspekte, aspekte fizičkog zdravlja i psihičkog zdravlja fleksibilniji način rada može biti dobar, ali ne smijemo prihvatiti da to rezultira nesigurnijim radnim mjestima i ljudima koji će se e, biti e, zapravo samo više bolesni zbog svog rada. Hvala. Gospodin Kelly ima riječ. digitalni sektor postao je sve bitniji u našim životima, međutim nismo se uspjeli nositi s njim u korak. Ima 20 godina od kako postoji Amazon i Google, a 12 godina od kako postoji Facebook, a mi još uvijek nismo dovršili ono što radimo na digitalnom, jedinstvenom digitalnom tržištu. Jasno je da puno kasnimo u odnosu na Sjedinjene američke države moramo e, brzo raditi dobro i e, da to sve ispravno učinimo jer 28 različitih tržišta više neće biti zadovoljavajući. A, moramo također vrlo biti pažljivi kako bi nas potrošači slijedili bili uz nas i zato se zalažem za zaštitu podataka. Bila mi je čast biti izvjestitelj u odboru INTA na tu temu kao što sam i predvodio e, trijaloge. Važno je da podaci budu sigurni, zaštićeni, a isto tako da omogućimo da se poduzeća u Europi razvijaju samo jedinstveno digitalno tržište moglo bi donijeti 415 milijardi e, u Europi što je ogromna količina novca po, svakim, e, po svim mjerilima. Moramo omogućiti da mi budemo vrlo konkurentni u cijelom svijetu. Hvala. Hvala gospodine Kelly, kolega Danti. Hvala. Digitalna revolucija već je promijenila naš život i ona nastavlja pred rizike i pred mogućnosti. Mi se moramo suočiti s tim izazovima i iskoristiti prilike koje otvara za građane i potrošače. E, digitalno tržište već je uvelo male i velike revolucije u našim svakodnevnim životima. Međutim, ovaj veliki proces transformacije često se zanemare u Europi. E, mi često to vezujemo za Silikonsku dolinu, a ne e, za bilo koji dio europskog teritorija. Prema tome moramo nešto učiniti i tu će Europska unija pokazati e, tradicionalno da može biti e, izvrsna. Moramo imati kvalitetne proizvode. Ovo na čemu radimo danas prvi je korak kojim će Europa nadoknadniti kašnjenje u odnosu na druge države, a isto tako to treba učiniti hrabro i s vizijom. Hvala sada gospođa Galpelc. Hvala. Najprije se želim zahvaliti izvjestiteljima i e, želim i ja e, sretan rođendan Evelyn Gebhardt. Izvješće je izvrsno ja sam izvjestiteljica u sjeni i e, ne želim se stoga e, usmjeravati na ono na što su se drugi kolege. Htjela bih prvenstveno govoriti o oporezivanju. E, svjesni smo da po pitanju uredbe komisija mora biti proaktivna kako bi omogućila odgovarajući zaštitu potrošača. Ako govorimo o oporezivanju i e, trgovini putem interneta, vidimo da se radi o kolektivnim pojmovima. Svaki aspekt tu može biti problematičan jer birokracije ima previše. Moramo se poboljšati da pomognemo malim i srednjim poduzećima, a e, to sve treba e, dobro realizirati. E, hvala, sada gospođa Rozier. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljicama. Najprije čestitam i ja Evelin na rođendanu, ali čestitam i na izvrsnom izvješću. Ja se želim osvrnuti na aspekte kulture koji su jako značajni u Europskoj uniji zaista jest problematično da ne možemo odmah uvijek i besplatno zadovoljiti potrebe za kulturom. Međutim, mi imamo odgovornu dužnost i moramo se zapitati kakav je rezultat naših izbora, je li ispravno zanemariti teritorijalnost i ukinuti je znajući da umjetnik neće nužno za to dobiti naknadu iako onaj koji uživa u njegovom dijelu e, će vrlo biti zadovoljan. Kakva je daše naša odgovornost? Ne smijemo gledati kratkoročno, već dugoročno i moramo gledati na to da europska kultura bude dugotrajna i da se dobro nosi. Hvala gospođo Rozier. sada gospođa Klun. Hvala. Javim se kao izvjestiteljica u odboru za promet i turizam. E, digitalizacija, interoperabilnost, inteligentni e, sustavi prometa su dobri za potrošače, za putnike, za tvrtke, male novo osnovane ili velike, sve oni koji se kreću Europom. Jer digitalizacija može omogućiti da svi posluju bolje i učinkovitije, a naravno i otvoriti nova radna mjesta. Vrlo je važno da premostimo izazove i obveze i moramo premostiti probleme koje stvara birokracija moramo e, postići da e, vozači kamiona primjerice ne moraju ispunjavati ogromne količine papira jer e, takvo što zapravo usporava njihov rad i smanjuje otvaranje radnih mjesta. Hvala gospođo Klun. Sada gospođa Jakonsari ima riječ. Hvala. Izvjestiteljice Kalas i Gebhardt su e, dobro e, radile i zanima me kako će komisija odgovoriti na e, neke aspekte na koje smo se danas osvrnuli više puta. Kakav učinak će imati jedinstveno digitalno tržište na gospodarstvo, na kulturu primjerice? Važno je zapitati se jer ćemo na taj način spriječiti neke neželjene učinke jedinstvenog digitalnog tržišta. Moramo ostvariti dobre stručne norme kako bi smo E, imali dobro tržište, moramo gledati na značajne podatke, na algoritme. Potrebno je uspostaviti povjerenje. Važno je da povjerenje postoji kako bi se e, iskoristile prednosti ove tehnološke revolucije. Hvala. A sada gospođa Koraca Bild. Hvala lijepa. Kako bismo dovršili jedinstveno digitalno tržište, e, znači da ako to ostvaremo, utrčemo put rastu i radnim mjestima. Trebamo imati besplatan e, sveobuhvatni svjetski internet moramo ukinuti sve digitalne prepreke i ukinuti granice Potrošači ne smiju dva puta plaćati za istu uslugu ovisno o tome gdje su u Europi. Potrebno je imati jedno i jedinstveno tržište. Podržavam ovo izvješće koje se mm, e, udaljava od protekcionizma jer Europa će biti konkurentna bude li imala dobra pravila a ne tako da druge izbace s tog tržišta moramo se zalagati za transparentnost. Slobodan protok podataka vrlo je važna. Važna je kao sve ono što je vezano za slobode. Moramo se dogovoriti oko pravnih aspekata jer vrijeme nam istječe. Hvala, a sada riječ ima kolega Surinju. Hvala lijepa. Europska unija mora ostvariti jedinstveno tržište koja će odgovoriti na digitalne izazove, ali mnogo više od toga moramo stvoriti europski digitalni identitet kako bismo dijelili zajedničke vrijednosti, slobodu govora, slobodu kretanja roba i usluga. Moramo zajamčiti privatnost podataka. Moramo imati sve zaštitne mehanizme. To je dio europske baštine i moramo ga pretočiti u jedinstveno digitalno tržište. Želimo nastaviti ići tim putem. Zahvaljujem se izvjestiteljima, čestitam im i e, želimo stvoriti nove mogućnosti za ulaganje za rast i razvoj moramo ljude na taj način kvalificirati da se <clears throat> bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija. To je dobar program, moramo ga nastaviti. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Sorinjo. Prelazimo sada na spontano javne za riječ. Imamo skoro 20 zahtjeva za govor, među njima i pismene izjave kolega koji su tek pristigli na kraj ove rasprave. Dakle, moramo završiti na vrijeme i stoga ću dati riječ šest kolega i ograničit ću se na one kolege koji još nisu imali prilike govoriti o drugim raspravama i koji su, koliko sam ja to uspio vidjeti, bili cijelo vrijeme prisutni tijekom ove rasprave. kao prvi govornik gospođa Šojdrova. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Poštovani kolege, digitalno tržište kao što je već više navrata spomenuto, nudi značajnu priliku za razvoj poslovnog sektora, kultura, usluga i Europska komisija i Europski parlament moraju postaviti zakonodavni okvir koji je predložen u ovom izvješću. Ono također sadrži veliki broj konkretnih prioriteta, spomenula bih ovdje dva. Zadovoljna sam što se komisija usredotočila na zaštitu autorskih prava jer pristup sadržaju je pravo potrošača, ali potrošači isto tako imaju pravo na kvalitetan sadržaj, a bez autorskih prava to nije moguće. Dakle, ovo bi trebalo biti jedan od prioriteta, dok je drugi zaštita djece. Internet je vrlo dobra usluga, ali može isto tako biti opasan gospodar. Zaštita djece od zloupotrebe kroz internet trebalo bi biti, trebalo bi biti prioritet zakonodavnog prijedloga koji komisija predlaže i pozivam je da to i učini. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, gospodin Blanko Lopez. Zahvaljujem predsjedatelju. Digitalizacija Europe nešto što su svi spomenuli i mislim da ovdje moramo upotrijebiti i iskoristiti najbolje moguće ovu situaciju. Trebamo omogućiti prenosivost usluga, ukloniti geoblokiranje kao i roaming. Mislim dakle da se moramo pobrinuti za rješavanje svih ovih pitanja i moramo prijeći na 4.0 e, internet i to na jedan način vrijedan povjerenja kako bi mali i srednji poduzetnici mogli u potpunosti upotrijebiti prednosti digitalizacije. Dakle, moramo dati poticaj stvarateljima i onima u kulturnom sektoru zbog toga što je to nešto što je doista od značaja Europi. Ovo je velika prilika koju moramo dobro iskoristiti. Zahvaljujem Zastupnica Tomašić sljedeća ima Potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta je golem. Razvoj trgovine, nova radna mjesta, učinkovitija, modernija uprava samo su neki od benefita bit će potrebna velika podrška inovacijama i ulaganja u tehnologije kako bismo ostvarili svoje ciljeve ali ne sumnjam u krajnji ishod pogotovo ako političari do tada shvate važnost smanjenja regulacije tržišta za razvoj i rast. no skrenula bih ovdje pozornost na jednu drugu dimenziju a to je kriminal koji također ubrzano postaje digitalan. digitalizacija prodaje narkotika i oružja prodaja krivotvorenih proizvoda putem interneta i korištenje novih medija za širenje i koordinaciju raznih kriminalnih i terorističkih organizacija već su raširena pojava stvaranjem jedinstvenog digitalnog tržišta izazovi u borbi protiv kriminala postat će još veći pa sukladno tome i naše metode moraju evoluirati ali uvijek s dozom opreza da ne zabrazdimo u ograničavanje građanskih sloboda onima ljudi koji se nisu ogriješili o zakon. zastupnice Zastupnik Hvala. Kolege, rezolucija Europskog parlamenta koja se bave strategijom digitalnog tržišta eh, u svom tekstu sadrže velik broj izraza koje su doista dobro došli. Spominje se radna mjesta, spominje se razvoj trgovine, pitanje PDV-a i tako dalje. Sve te stvari od velikog su značaja, ali istaknuo bih ono što u dokumentu nedostaje, a to su negativni učinci digitalizacije tržišta. Pod time mislim na nestajanje lokalnih tržišta te smanjenje kvalitete. Ukoliko se samo usredotočujemo na pitanje PDV-a, tada će to dovesti do negativnih posljedica na druga područja ljudskog života. To su naravno običajene posljedice globalizacije. Iako ljudi to kažu bit će u pravu. No ako razmotrimo strategiju za digitalno tržište jedinstveno, također moramo potražiti načine za poticanje ljudi da kupuju online, ali to bi trebali biti mogućnosti učiniti e, sa svim informacijama na raspolaganju, dakle kako će to utjecati na male pružatelje usluga. Zahvaljujem zastupnik Šogor. segmentirani e, sektor digitalnih usluga i robe pokazuje koliko smo još daleko od jedinstvenog digitalnog tržišta 21. stoljeća. Tržište je puno praksa poput neopravdanog geoblokiranja ili diskriminacije koja se temelji na IP adresama, poštanskim adresama ili zemljama izdavanja kreditnih kartica, što značajno narušava tržišnu konkurenciju. Rezultat toga je da kupci još uvijek ne mogu pristupiti sadržaju, odnosno ne mogu zakonito upotrijebiti svoje sadržaje koje su kupili digitalno jednoj državi članici kada prijeđu granicu u drugu državu članicu. Drago mi je što mogu vidjeti da ovo izvješće uzima u obzir da osim gospodarske dobrobiti moramo imati na umu i mogućnost e, višejezične Europe i cvjetanja kultura koja bi uz ovo i došla. I još jedno bih naglasio manjine čija opstojnost zapravo ovisi o preživljavanju njihove kulture. Hvala. Zahvaljujem za kraj zastupnice Grapini. Gospodine Poraniće, gospodine predsjedavajući, kao prvo želim čestitati autorima ovog izvješća i svima onima koji su sudjelovali u izradi tog izvješća. Imali smo preko 2000 amandmana koji pokazuju interes svih kolega za ovo izvješće. Jedinstveno digitalno tržište je od izrazite važnosti, a harmonizacija zakonodavstva može samo doniti korist klijentima i korisnicima. Isto tako loše zakonodavstvo može ih blokirati u njihovim aktivnostima. Trebamo imati više malih i srednjih poduzeća na tom sektoru i još je puno posla pred nama, gospodine Poveniće. Imamo više od 100 milijardi eura potencijalnog, eh, potencijalne zarade u tom sektoru, ako se on razvije. Ja želim postići ravnotežu između razvoja tog tržišta i zaštite potrošača, a nažalost postoje velike različitosti što se tiče povezanosti između pojedinih europskih regija. Unatoč tome ću glasati za to izvješće, ali mislim da nam je potrebno više harmonizacije i da moramo više ulogiti u digitalno tržište u Europi. Hvala. Hvala vam lijepa gospođa Grapini, s time smo završili spontanim javljanjem za riječ i sada na kraju ove rasprave kao prvo ću dati riječ povjeniku Ansipu. very Zahvaljujem poštovani kolege, predsjedatelju, dame i gospodo. Zahvalio bih se svima na ovoj vrlo plodnoj raspravi. U Europi uspjeli smo stvoriti jedinstveno tržište u fizičkom smislu. Uspjeli smo ukloniti sve prepreke koje razjedinjavaju naše države članice. No, jedinstveno digitalno tržište još ne postoji i zbog činjenice što naše gospodarstvo svakim danom postaje sve više digitalnim, možemo vidjeti kako zapravo e, te prepreke utječu na naš život i svakog dana one su sve prisutnije i prisutnije. Postoji potreba za hitnim djelovanjem i u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji. Svoja prva dva prijedloga iznijeli smo već u prošlom prosincu i moramo omogućiti zakoniti pristup digitalnom sadržaju svima i zbog toga smo dali svoj prijedlog za pitanje prenosivosti. Drugo, drugi prijedlog e, bavio se digitalnim ugovornim pravima. Potencijalnih 56 različitih pravila su u našem prijedlogu zamijenjena sa dva pravila koja se bave online prodajom materijalnih dobara i online prodajom digitalnog sadržaja. Sljedeći prijedlog koji iznesemo doći će u veljači i nadamo se da ćemo u ožujku moći iznijeti prvi prijedlog vezan uz industriju. Dakle, industrijski paket koji će se baviti sa e, cloud komunikacijom i tehnološkim standardima. Nadamo se da ćemo u travnju predložiti novi akcijski plan za e-upravu, a u svibnju prijedlog o zaštiti potrošača, dakle paketo elektronskoj trgovini, dostavi i geoblokiranju. U lipnju dat ćemo svoj drugi prijedlog o autorskim pravima koji će se baviti poboljšanju prekograničnog pristupa digitalnom sadržaju, ali isto tako bavit će se i knjižnicama, obrazovnim iznimkama, pristupu za e, osobe sa invaliditetom i e, izvlačenjem podataka. U lipnju također ćemo dati prijedlog o reviziji direktive o satelitima, kabelskim mrežima te audiovizualnim uslugama i to ćemo uključiti u našu reformu autorskim pravilama. Također bavit ćemo se pitanjem nezakonitog sadržaja i njegovog korištenja na internetu. Predlozi iz eh, lipnja srpnja bavit će se reformom telekomunikacijskih pravila i isto tako infrastrukturom. U eh, studenom bavit ćemo se slobodnim protokom podataka, revizijom direktive elektroničkoj privatnosti, PDV režimima. I nadamo se da eh, u prosincu nećemo imati nijakvih daljnjih prijedloga. Radujem se dakle plodonosnoj suradnji sa svima vama u stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu. Hvala. Hvala vam lijepo, povjeniče Ansipe. Sada još na kraju izvjestitelji, kao prvo gospođa Kalas. Svaka ima dvije minute. Uh, Hvala vam, svima zahvaljujem na današnjoj raspravi. Mislim da je vrlo važno da je velik broj odbora uključen u rad na ovom izvješću. Svi su dali svoje izvješća kao i velik broj zatupnika koji su bili uključeni i izrazili svoje stavove. Osvrnula bih se samo na nekoliko pitanja koja su spomenuta. Prije svega, mislim bismo svi trebali razumjeti da internet nije veliki shopping centar. Tu postoje velik broj razina koje se bavi inovacijom, kulturno-loškom raznolikošću, istraživaničkom trgovinom koja je svakako važna, no ne svodi se sve na nju. Neki zastupnici potužili su se da neke teme nisu dostatno naglašene u izvješću. Mislim da ono što je ovdje važno je da smo postigli ravnotežu Dakle, sve teme jesu obuhvaćene i postignuta je ravnoteža između njih u izvješću. Neki su izrazili brigu o pitanju zaštite podataka. Mislim da ovdje imamo i pozitivan učinak na zaštitu podataka zbog toga što se podatke ne drži u jednoj jedinstvenoj velikoj bazi podataka, već u manjim bazama podataka koje međusobno komuniciraju. Dakle, na taj način bi stvari trebale funkcionirati u digitalno doba. Dakle, ljudi bi trebali eh, biti zaduženi za podatke kojima raspolažu. Ono što također smatram da je važno je da građan korisnik jest u srži sustava i da oni imaju kontrolu nad njim. U gospodarstvu eh, razmjene moramo pogledati sve pozitivne učinke koje ovo donosi. Povećat će se autonomija ljudi, ljudi više neće raditi pod nadzorom nekog drugog, već sami za sebe, što je pozitivna stvar i nešto što bismo također trebali prigrliti. Dakle, zahvaljujem svima i radujem se daljnjoj suradnji. Hvala vam lijepo, gospođo Kalas. Sljedeći njih je gospođa Gebhardt. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na lijepim željama koje ste mi izrazili. Mislim da se ovdje nalazimo na početku rada izgradnje jedinstvenog digitalnog tržišta, da je još puno posla pred nama i zahvaljujem se tako i Europskoj komisiji na tome što nas je obavijestila o koracima koji će sada uslijediti. To je dobro tako. Dragi kolege, draga kolegice, jedno nam mora biti jasno. Ne želimo da jedinstvo digitalno tržište bude samo sebi svrhom, već želimo tržište koje će biti tu za ljude, za građane i građanke, da postanu stvaraoci kulture ili da su korisnici ili da su e, poduzetnici ili da su pružatelji usluga. To uvijek trebamo imati na umu da napravimo najbolje od toga što možemo kako bismo ostvarili uspjeh, kako bismo u globalnoj konkurenciji jedinstvenom digitalnom tržištu dali tu priliku da ispuni svoj potencijal kako bismo doista ostvarili dobar gospodarski rast, a isto tako i stvorili dobra radna mjesta u EU To je ono što moramo stvoriti i što moramo napraviti. Zbog toga moramo biti ambiciozni. Moramo biti ambiciozniji od Europske komisije. I to je već eh, i reklo nekoliko kolega i kolegice. Mi ćemo svi zajedno raditi na tome kako bi se to doista i ostvarilo. I još jednom na kraj jedna primjedba kako, se, kako ne biste dobili loš dojam. Gospođa Težinski je pohvalila mnoštvo amandmana koje ona podnjela, kako u odboru, tako i ovdje na plenarnoj sjednici. To je točno. Ali, što se tiče rada na izvješću, tu ona nije bila prisutna. Na nijednoj sjednici ju nismo vidjeli, niti nekog drugog od njenih kolega i kolegica i ja ne želim da se tu stvori e, kriv dojam kao da je radila na nečemu kada to nije bilo tako. Hvala vam lijepa gospođa Gebhardt. S time smo završili sa raspravom. Glasovat ćemo nakon kratka